Panie i panowie, dzień dobry. dan, dame i gospodo i dobrodošli na ovaj sastanak pod odbora za sigurnost i obranu. Dobili ste dnevni red za današnji sastanak. Na dnevnom redu danas i sutra dodajem e, Dakle, vidjeli ste dnevni red za ta dva dana i za slučaj da nitko nema prigovora na taj dnevni red, e, smatrat ću da je dnevni red usvojen. Podsjećam vas da e, danas imamo osiguran prijevod a prevođenje će biti na jezika e, na jezicima članova odbora. Istovremeno e, ukazujem vam na činjenicu se da će se današnji i sutrašnji sastanak prenositi putem interneta preko web streaminga. Htjela bih vam još reći da sam prošlog tjedna bila u Tbilisi u Gruziji. Bila sam tamo kako bi sudjelovala na sastanku čija tema je bila sigurnost na Južnom Kavkazu. U tom sam se prilikom susrela e, sa e, voditeljem europske e, misije, nadzorne misije u Gruziji. O tom sastanku ću napisati pismjeno izvješće te ću vam ga kad ga sastavim proslijediti. Imala sam e, prilike tada obići i e, troj važna politička zavorenika e, bivšeg predsjednika vlade, bivšeg ministra obrane i bivšeg gradonačelnika Tbilisija. Također ću napraviti izvještaj o tome i o tome ću vas za nekoliko dana. A sada prelazimo na sam dnevni red. Prva točka dnevnog reda posvećena je kibernetičkoj sigurnosti. Imamo tri izuzetna sudionika debate. Dopustite mi najprije da poželim dobrodošlicu profesoru Uldu Helmbrechtu, izvršnom ravnatelju ENISE, to je Evropska mreža za sigurnost mreža za sigurnost informatičkih mreža. To će biti naš prvi panelist. Nakon toga govorit će gospodin Rudolf Roy. Njega dobro poznajete. On je šef odjeljenja odgovornog za e, sigurnosnu politiku u Europskoj službi za vanjsko djelovanje. I e, na kraju e, zrakoplovni general s jednom zvijezdicom, gospodin Peter Round. On je iz britanskog ratnog zrakoplovstva međutim trenutno radi kao jedan od ravnatelja u Europskoj obrambenoj agenciji. E, tema na dnevnom redu je dakle kibernetička sigurnost i obrana. E, zanima e, zanimaju nas naravno izlaganja naših gostiju i to u svijetlu strategije kibernetičke sigurnosti kao i naročito u svjetlu okvira za kibernetičku strategiju što je vijeće usvojilo u studenom 2014. godine. Evo najprije pozivam profesora Helbrehta da uzme riječ. Izvolite profesore. Hvala predsjednice i ja vam želim izraziti dobrodošlicu. Želim danas održati uvodno izlaganje vezano za kibernetičku sigurnost koja je okosnica rada naše agencije. Dakle, informatička tehnologija je, kao što znate, u e, srži našeg e, današnjeg društva. E, svakoga dana gledamo na različite umrežene terminale od kompjutera, telefona, na poslu i kod kuće. I ako dolazi do problema u infrastrukturi, može dakle doći do štete. Za početak, dopustite mi da razlučim e, različite sektore o kojima govorimo na polju kibernetičke sigurnosti. Pogledamo li sada e, tak, svojevrstan silos koji je u e, više komada, onda gledamo ovdje u civilnom kontekstu e, nalazimo kompjutere, tablete, e, tablete, telefone, e, društvene mreže, kupovinu preko interneta i tako dalje. I to je zapravo tehnologija koja se uvukla u naše društvo u posljednjih 10-15 godina. Ali moramo istovremeno govoriti o kibernetičkom kriminalu, e, rat, kibernetičkom ratu i kibernetičkoj e, špionaži. Dakle, tu su sve različita područja gdje govorimo o kibernetičkoj sigurnosti. Dakle, iste se tehnologije koriste u svim ovim područjima koja sam malo prije nabrojao. Dakle, takva je situacija u posljednjih 10-15 godina. Današnjice situacija je sasvim različita nego nekada. Današnja tehnologija može biti jednako, op, može se koristiti ista tehnologija za e, opasne radnje kao i za civilne. Dakle, imamo primjer napad na iransku tvornicu plutonija, ali iste se instrumenti mogu koristiti za napasti to vojno postrojenje kao i za civilne tvornice. Ono što moramo napraviti jest uspostaviti bolju suradnju među pojedinim područjima, naročito na europskoj razini. Nekoliko primjera o onome gdje mi iza nise možemo pomoći. Svake godine mi e, objavljujemo e, E, materijale o tome e, tko je napadnut i kojom tehnologijom. Evo primjera. Ako imate e, jednu web stranice, onda idete na njih i možete na njima vidjeti nešto drugo, otvoriti na vašem kompjutoru ako mislite da se radi o pouzdanom e, web sajtu, ali tko vam može jamčiti da nećete slučajno biti preusmjereni na neki koji će loše djelovati na vaš kompjutor. Druga tema. U posljednje nekoliko godina u svim europskim zemljama napravljeni e, su ekipe za brzu reakciju za slučaj e, informatičkih problema. Imamo dobro razvijenu mrežu gdje se kaže kako se može reagirati na tom planu. Ako dalje pogledamo različite vježbe, vi koji proučavate sektor obrane, poznajete vježbe. Počeli smo 2010. godine vježbe koje su išle od ozgo prema dole. Obavljamo ih sada svake godine i to je postalo, jedno veliko događanje gdje proučavamo scenarije gdje vidimo kako narušavanje informatičkog sustava može utjecati na naš život poslovan i privatan. Utvrđujemo postupke koje, koje treba slijediti za slučaj nenadane situacije u Europi. Međutim, moram naglasiti da s tehnološkog gledišta postajemo sve bolje. Radimo na različitim sektorima telekomunikacija, bankarstva, privatnih tvrtki. Čitav niz dionika u Europi sudjeluje, mi simuliramo probleme i testiramo reakcije. Međutim, u Europi nemamo i takozvanu e, kontrolnu e, točku za slučaj opasnosti. Što bi bilo jednostavno rečeno da bismo trebali znati kojeg ćete povjerenika dići usred noći iz kreveta ako se nešto dogodi. Na tom planu još moramo jako puno toga učiniti u parlamentu i u vijeću se raspravlja o direktivi o informatičkoj sigurnosti. Vodi se i trijalog e, koji će, nadam se, uskoro početi sa sastancima, ali objektivno gledano to je jedan od najvećih izazova u Europi. Komisija je 2009. godine načinila komunikaciju gdje e, smo pokušali vidjeti što sve, o čemu se sve može raspravljati. U posljednje četiri godine o, okvirna direktiva za telekomunikacije u svom članku 13a govori o izvješćivanju o incidentima koje se koristi samo za područje telekomunikacija. E, na primjer ako nestane struje ili se usluge e, prekinu ili naruše iz e, sličnih razloga. To se izvješće objavljuje jednom godišnje. Još jedna važna stvar o kojoj želim govoriti vezana je za izazove u današnje vrijeme postoje dvije stvari koje su važne. Elektronska identifikacija i šifriranje, kodiranje. To je dakle jedan bitan element, odnosno dva bitna e, e, elementa, a s druge strane i dalje koristimo e-mail kao razglednice. Što znači da još uvijek nismo svjesni koliko su komunikacije zapravo nesigurne e, koliko ih je lako presresti. Kada bismo poboljšali sigurnost elemente s boljim šifiranjem, mnogo bi se poboljšalo. Postoje još e, jedan aspekt i situacije u Europi. Nakon afere Snowden vidjelo se kakva je situacija u Europi na planu sigurnosti. U Europi imamo puno malih i srednjih poduzeća u sigurnosnom sektoru, ali malo velikih korporacija kao što je to slučaj u sad ili Kinu. Zaključno mogu reći da svi pristupi sigurnosti i informatici koriste iste tehnologije. Iz tog razloga teško je otkriti tko koga napada i zašto. Potrebno je da Europa napravi e, izradi kapacitete za e, borbu protiv takvih kibernetičkih napada i E, dakle, treba se e, boriti protiv toga kako bismo u Europskom e, informatičkom kraliku bili sigurniji, a jedan od stručnjaka zato sjedi kraj mene. Hvala lijepa profesore. Nakon što završimo sa sve tri prezentacije, bit će mogućnost za postavljanje pitanja i za odgovore. A sada ću zamoliti gospodina Roja da uzme riječ. Hvala. Hvala vam. Zahvaljujem predsjednice, poštovani zastupnici, dame i gospodo. Iza mene možete vidjeti PowerPoint prezentaciju i svoju bih intervenciju strukturirao kroz slajdove koje ću prikazati. Danas ću govoriti iz aspekta europske politike kibernetičke obrane, odnosno našeg okvira za tu politiku. Moj kolega već je vrlo jasno izložio situaciju u kojoj se nalazimo i jasno je da dok digitalni svijet donosi mnoge prednosti, jednako tako je ranjiv i sigurnosni incidenti, namjerni, slučajni, ili čak oni kazne, naravni, se broju povećavaju. Dakle, doista moramo poraditi na tome kako bismo se pozabavili s tim problemom. Na ovom slajdu možete vidjeti neke informacije o globalnom kontekstu. Kibernetički prostor često se opisuje kao peta ratna domena, ako tako to možemo reći gdje imamo misije ZSOP, misija na kopnu vodu i vodi i u zraku, a dodatno uz to područje kibernetičkog sektora. E, snažna, otporna sposobnost obrane kibernetičkog prostora nešto je što je nužno kako bi se obranile naše strukture e, ZSOP-a i kako bi se bavili e, vojnim i civilnim misijama. Na sljedećem slajdu možete malo vidjeti o tome koji je zapravo europski pristup tome i možda se sjećate u veljači 2013. održana je usvojena je prva kibernetička strategija usvojala visoka predstavnica i komisija i možete vidjeti pet područja koja su sadržana u toj strategiji. Smatram da je ključno da zapravo ona povezuje sve što se tiče kibernetičke sigurnosti i možete to ovdje lijepo vidjeti pobrojeno. Preći ću sada na pitanja kibernetičke obrane. U našoj kibernetičkoj strategiji za sigurnost imamo dva glavna cilja. Jedan je osnaživanje otpornosti naših vlastitih sustava, da li u misijama, u operativnom smislu ili u samim središnicama, a drugi veliki cilj je osnažiti razvoj naših sposobnosti kako bismo mogli otkriti i reagirati e, na bilo kakve kibernetičke prijetnje. Vijeće donijelo zaključak 20. prosinca 2013. I u njemu je zatražilo da se razvije pol okvir za politiku kibernetičke sigurnosti na temelju prijedloga visoke predstavnice. Također smatram da je važno reći, a to smo već i čuli, da se ne radi o tome da zapravo počinjemo od nule. Već postoje neki dobri primjeri postojećih dostignuća na temelju kojih možemo dalje graditi. E, neki od njih su osposobljavanje u području kibernetičke europske sigurnosti ili kibernetički koncept za europske vojne operacije koje već postoji ili pak suradnja između Europske obrambene agencije i centra izvrsnosti NATO-ovog u Taljinu, a siguran sam da postoje drugi primjeri koje će i moji kolege još spomenuti. Na sljedećem slajdu vidimo okvir politike za kibernetičku obranu i pet ključnih područja kojih bi se sad želio malo detaljnije dotaknuti. Prvo područje je razvoj kibernetičkih sposobnosti za obranu država članica, a glavni cilj je održavanje funkcionalnosti naše mreže, komunikacijske sigurnosne mreže ZSOP-a. Za to ćemo upotrebiti razvoj sposobnosti, odnosno plan za razvoj sposobnosti kibernetičke obrane Europske unije, što je sadržano u zahtjevima postavljenim pred države članice koje sudjeluju u zajedničkoj sigurnosnoj obrambenoj politici. Također je važno spomenuti podršku trenutnih i budućih mogućnosti razvoja Europske agencije za obranu u smislu objedinjavanja i razmjene resursa. Konačno, kao što je već spomenuto, imamo suradnju između vojnih e, služba država članica koja sudjeluju u operacijama zajedničke sigurnosne obrambene politike ZSOP-a. U okviru kibernetičke obrane također se spominje zaštita naše komunikacijske mreže koja se koristi diljem Europe i ovdje možete vidjeti nekolicinu primjera primjera pitanja kojima se želimo pozabaviti. Dakle, važno je razviti informatičke sigurnosti unutar Europske službe za vanjsko djelovanje i isto tako razviti zajedničke smjernice za informatičku sigurnost te pružiti redovite analize rizika. Na sljedećem slajdu imamo još jedan važan aspekt koji je spomenut u nizu izvješća Europskog parlamenta, a to se tiče e, civilno-vojne suradnje i zapravo se radi o razvoju zajedničkih kompetencija za kibernetičku sigurnost, za razvoj profila, razmjene najboljih praksi i isto tako bavi se usklađivanjem e, napora u vojskom, vojnom sektoru sa civilnim projektima istraživanja i razvoja, primjerice Horizont 2020. u mjeri naravno koje je to moguće. Isto tako, ovdje se radi o integraciji dimenzije kibernetičke sigurnosti u one programe koji imaju dvojnu namjenu. E, tu kao primjer imam jedinstveno europsko nebo, dakle program zrakoplovnog prometa, e, gdje vjerujem da je prilično očito koliko je važna dimenzija kibernetičke obrane i zaštite. Četvrto područje bavi se poboljšanjem osposobljavanja edukacije vježbi, odnosno mogućnostima za to i ovdje možemo vidjeti nekoliko primjera toga. Na sljedećem slajdu bavimo se pitanjem vježbi. Malo zaostajemo sa slajdovima, dakle četvrti ta točka. I četvrta točka je, mislim, jedan lijepi praktični primjer onoga što se može učiniti. Možda ste čuli o nekim od tih scenarija, Milex ili Multilayer. I vjerujem da je to zapravo važno pitanje gdje će Europska unija u praktičnom smislu moći pripremiti se za moguću prijetnju ili čak napad. I konačna peta točka bavi se međunarodnom suradnjom. I ovdje imamo suradnju s NATO-om, ali isto tako i OSS-om. I možemo vidjeti nekolicinu primjera na koju je moguće tu suradnju i ostvariti. To je također pitanje kojim se bave razni dokumenti Europskog parlamenta. Primjerice, sjećam se dokumenta koji je 2012. predstavio tu na Kelom i koji se već tada bavio ovim pitanjem. Na sljedećem slajdu Rekao bih kako je zmišljeno da će se sa ovime radom nastaviti. E, dakle, rečeno je da je u studenom usvojen ovaj okvir i mi smo obvezni pripremiti jedno izvješće o napretku. Prvo će e, biti izdano već ove godine, svi u lipnju, srpnju i siguran sam da će pitanje kibernetičke obrane biti jedno od pitanja e, kojima će se baviti Europsko vijeće na sastanku u lipnju ove godine. Sve ovo što sam predstavio mora se doživjeti e, u jednom horizontalnom, međusobno povezanom smislu, jer postoje jasne veze između tih pojedinih pet točaka. Obrambeni okvir, također moram reći, je razmjerno nov. Trenutno smo radimo na njegovoj provedbi i time se najviše bavimo. Ovime sam došao do kraja svoje prezentacije. Zahvaljujem gospodine Roy, sada bih dala, riječ gospodinu Peteru Roundu, ravnatelju u Europskoj agenciji za obranu. Izvolite predsjednice, poštovani zastupnici, dame i gospodo, zahvaljujem vam što ste mi omogućili da vam se danas obratim o ovom značajnom pitanju, a to je poboljšanje e, sposobnosti Europske unije e, u ovom sektoru. Od kako su države članice e, institucije odlučile staviti kibernetičku sigurnost na program agencija 2011. proveden je niz različitih aktivnosti. S jedne strane, agencija je e, nekoliko projekata provela e, koji se temelje na reviziji plana sposobnosti iz 2011. A s druge strane također smo aktivno podržali razvoj okvira politike u kojem se nalazi kibernetička sigurnost u smislu zajedničke sigurnosne i obrambene politike sosp a Daću vam sada kratak pregled projekata koji su do sada uspješno dovršeni i nekoliko riječi o onima koji su trenutno u provedbi. Pokretač svih kibernetičkih aktivnosti agencije je projektni tim za kibernetičku obranu. I taj projekt na jednom mjestu okuplja stručnjake iz 24 države članice te predstavnike relevantnih institucija Europske unije. Ovaj projektni tim načelno se sastaje tri puta godišnje, po dva dana, kako bi se pozabavili trenutnim projektima, i identificirali nova područja djelovanja. Projektni tim također nudi jednu sjajnu mogućnost platformu za razmjenu najboljih praksi na nacionalnoj razini u smislu kibernetičke sigurnosti. U protekle tri godine Agencija za obranu je završila tri projekta koji se bave kibernetičkom sigurnošću e, u ukupnu vrijednost od 10 milijuna eura. E, sredstva dolaze iz operativnog proračuna agencije, a kako bih to stavio u kontekst, znači da smo posvetili oko 10% naših godišnjih operativnih troškova upravo aktivnostima vezanim uz kibernetičku sigurnost. Nekolicina tih projekata se tiču stanja, situacije u državama, članicama i institucijama i koliko je moguće da oni podrže kibernetičku sigurnost unutar ZSOP-a. Zatim imamo istraživački program koji se temelja našim trenutnim i budućim sposobnostima, što je još jedan važan korak. Isto tako smo proveli analizu potreba za osposobljavanje u smislu kibernetičke sigurnosti i proveli neke pilot tečajeve u onim područjima gdje smo identificirali nedostatke primjerice tečajevi za donositelja odluka na višim vojnim razinama. Također smo proveli procjenu izvedivosti uspostavljanja kibernetičke sigurnosti za ZSOP. I mislim da će rezultat e, toga biti vama od osobitog interesa i toga ću se dotaknuti malo kasnije. Ovi projekti Agencije za obranu su postavili temelj operacija i misija ZSOP-a koje će biti otpornije. Agencija dalje pruža podršku u kibernetičkom smislu svim misijama i e, operacijama. Primjer u tom smislu je tri seminara o kibernetičkoj razini osviještenosti za e, osoblje e, iz Eufora u sjedištu Larisi. Također smo surađivali sa središtem za sigurnost u Talinu, sa kojim je naša agencija za obranu imala jedan sporazum o suradnji od 2013. a uz aktivnosti koje financiramo izravno iz svog proračuna smo, započeli smo dva projekta okupljanja i razmjene informacija. Prvi se bavi e, kibernetičkom sigurnošću i vježbama i on uključuje deset država članica, a drugi se bavi poboljšanjem e, svjesnosti i poznavanja kibernetičke sigurnosti samih zapovjednika koje uključuje četiri država članica. Projekti će završiti pripremnu fazu 2015. i počet će se provoditi 2016. Zadaci kibernetičke sigurnosti iz 2011. odnosno revizije našeg plana u 2011. su gotovo dovršeni, ali sada imamo i reviziju razvojnog plana za 2014. I ta verzija plana težište sljedećih rada u sljedeće tri godine stavlja na podršku država članica i izgradnju e, osposobljenih ljudskih resursa u smislu kibernetičke sigurnosti. Isto tako se želimo pobrinuti da imamo proaktivne i reaktivne tehnologije. Na temelju tih težišta koje su definirale države članice imamo neke projekte u razvoju, a oni bi nam trebali pomoći da bolje koordiniramo vježbe, osposobljavanje kroz suradnju, kroz podršku i kroz uspostavljanje platformi kojima će moći pristupiti sve države članice i svi relevantni dionici razvijemo nove nastavne programe za osposobljavanje u tim područjima i pokušavamo bolje identificirati eh, i boriti se protiv naprednih eh, zločudnih prijetnji našim računalnim sustavima. Ti projekti predstavljaju tek mali dijeliće rada koji se bavi ovim područjem unutar naših raspoloživih resursa. Rekao sam da ću se pozabaviti eh, pitanjem izvedivosti naše procjene za kibernetički obrambeni centar Europske unije. Taj projekt je počeo 2011. dovršen je krajem ove godine. I izvješće predstavlja jedan prijedlog i procjenu devet mogućnosti za e, centre za kibernetičku sigurnost ZSOP-a i te mogućnosti e, se kreću raspoje toga da se ništa novo ne učini do uspostavljanja novih centara koji će izravno pružiti podršku e, centrima za SOP-a. Procjena operacije je provedena na temelju toga koliko od 26 funkcionalnih zahtjeva koji su identificirani kao ključni za učinkovitu kibernetičku sigurnost, koliko od njih je zapravo ispunjeno i zadovoljeno. Dakle, tu se tičemo resursa, pravne osnovi, provedbenog okvira, i isto tako mogućnosti održivosti u smislu bilo kakve promjene kibernetičke sigurnosti unutar operacija ZSOP-a. E, projektni tim za kibernetičku sigurnost trenutno radi na tehničkoj procjeni rezultata projekta i to izvješće o tehničkoj procjeni neće samo pružiti e, preporuke za pojedine mogućnosti koje smo razmatrati jer to je još otvoreno raspravi i odlukama na političkoj razini, ali čekujemo da će izvješće biti spremno do kraja ovog semestra i tada će zapravo biti uvedeno u politički proces donošenja odluka. Uz suradnju okvira politike, e, uključujući kibernetičku sigurnost, naša agencija radi u uskoj suradnji sa svim dionicima koji se bave kibernetičkom sigurnosti u Europskoj uniji. Dakle, služba za vanjsko djelovanje, vijeće, komisija, vojno osoblje i tako dalje uključenost angažmana Agencije za obranu dala već rane rezultate u smislu kibernetičke strategije 2012. i 2013. a nedavno smo doprinijeli razvoju okvira kibernetičke sigurnosti Europske unije u 2014. Ova politika odražava ulogu Agencije za obranu, koju moram sam reći dobro odrađuje, jer fleksibilnost naših struktura je pružila značajan doprinos što će učiniti činiti i u budućnosti. No, ako smo realni, okvir politike sa 43 aktivnosti je jedna vrlo visoka ambicija. Uzevši u obzir ograničene e, resurse što se tiče e, ljudskih potencijala, e, poduzeli smo određene korake da se uspijemo uhvatiti u koštac sa opsegom posla, zapošljavanjem e, novih zaposlenika koji će biti dovedeni u agenciju krajem ove godine. Na broj zaposlenika koji se bavi kibernetičkom sigurnosti u, u agencijama i u institucijama je još uvijek vrlo nizak. Dakle, moramo iskoristiti sve moguće sinergije u smislu vojno-civilne suradnje i tu kada govorimo o dvojnoj namjeni, to mislimo najširem smislu, dakle ljudskim potencijalima i svim procesima koje se bavimo. Dakle, te sinergije bi mogle biti na programu sastanka vijeća ove godine o vojnim pitanjima. Vjerujem da dok ne riješimo pitanje dakle, ljudskih resursa i problema koje, s kojima smo tu suočeni, e, moramo pokušati konsolidirati naš dosadašnji rad i održati njegov kontinuitet. Zaključno, e, rad naše agencije e, je usmjeren podršci naših vojnika na terenu, ali isto tako može pružiti informacije potrebne za donošenje odluka u Europskoj uniji. Dakle, rezultati Agencije za obranu i rada država članica mogu dati opipljive rezultate, a seminari koje smo držali za EUFOR u sjedištu Larisa su lijep primjer. Kibernetička sigurnost i dalje jedno od prioritetnih područja rada naše agencije i u skladu sa zaključcima vijeća iz prosinca 2013. i okvira kibernetičke politike Europske unije nastavit ćemo na tome raditi u budućnosti. Hvala. Hvala lijepa gospodine Raund. Sada otvaram raspravu. Zamolit ću gospodina Kelama da prvi uzme riječ. Sigurno ćete odgovoriti na veliki dio mojih pitanja, pa ću e, pričekati s njima. Hvala lijepa. Hvala vam lijepa na ovim interesantnim i korisnim uvodnim izlaganjima. Želim vam također e, čestitati, odnosno evropskim institucijama, E, koje su u skladu sa odlukama iz 2013 e, godinu dana kasnije donijeli zajedničku e, strategiju kibernetičke obrane i sada već imamo prvo izvješće. Kada je dovršen, dovršeno izvješće u parlamentu, jedan od glavnih problema je, bila, eh, bio identificiran kao suradnja između zemalja članica. Moje pitanje je koliko zemalja članica ima strategije kibernetičke obrane i da li eh, postoji plan da se stvori e, da se stvore europske vojne eh, jedinice za kibernetičku obranu. Da li trenutno postoji E, suradnja među postojećim takvim jedinicama i što se tiče suradnje između Europske unije i NATO e, tu postoji jedan popis e, potrebnih mjera da li međutim postoje neke konkretne namjere da se održe na primjer zajedničke e, vježbe, kibernetičke vježbe Europske unije i NATO-a. Ono što bi bilo važno e, bi bilo ne izostaviti javni sektor, odnosno e, razmjenu informacija sa javnim sektorom. Kakav afekt bi to imalo na suradnju u na području kibernetičke obrane, osobito što se tiče daljnjeg razvoja i prilagodbe e, e, organizacijskih i tehničkih standarda u tom području. Spomenuto je da je 2013. plan bio drastično smanjiti e, kibernetički kriminal. Pitanje je da li se to dogodilo? Hvala lijepa. Hvala. Gospođa Ana Gomeš ima riječ. Hvala lijepa. Hvala na ovim informacijama. E, ja također smatram da su vrlo važne i da dolaze u pravom trenutku. Moje pitanje, e, pitanje je već e, zapravo postavio gospodin Kelem koji je pravi stručnjak za ovo područje, ali zapravo on vas je pitao o zemljama članicama, da li već e, imaju centre za kibernetičku obranu ili te sustave. Međutim, moje pitanje bi zapravo išlo dublje. Ako e, to već postoji, ako to zapravo već e, funkcionira, možda samo postoji na papiru, htjela bih vas pitati da li vjerujete da neka financijska ograničenja imaju utjecaja odnosno da li usporavaju taj proces osnivanja neophodnih nacionalnih sustava i njihovo funkcioniranje što se tiče potrebe za osnivanjem e, centra za kibernetičku obranu e, ja mislim da bi to e, bilo vrlo važno i pitam se da li ste vi u tom pogledu već učinili nešto, odnosno e, da li postoji jedna evaluacija u pogledu pitanja što je važna infrastruktura, što je kritički važna infrastruktura u samoj Evropskoj uniji. Da li postoji jedan obrambeni pristup te vrste, dakle identifikacija kritične E, infrastrukture što se tiče kibernetičkih rizika i opasnosti. Osobito bih htjela pitati da li, na primjer, e, pitanja što se tiče, na primjer, upotrebe bespilotnih letjelica, koje se sad upotrebljavaju za komercijalne svrhe, da li e, tu postoji potreba da se o tome razmišlja, odnosno da se nešto poduzme, da li je to prijednja e, kibernetičkoj sigurnosti. Nadalje, gospodin Kelan vas je također pitao o suradnji sa NATO-om. Kako je to jedno područje gdje je do sad bilo dosta e, problema što se tiče regulative kako mm, to izgleda u području e, kibernetičke e, obrane, odnosno ovog područja na kojem vi radite. I moje posljednje pitanje što se tiče opasnosti od terorizma, naravno da postoji mogućnost da se i tu uh, upotrebljavaju kibernetičke metode da li se o tome razmišlja odnosno da li je tu postignut neki napretak što se tiče razmjene informacija u Europskoj uniji uh, dakle razmjene informacija sa agencijama koje tehnički ne spadaju u našu zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku, ali bi bile relevantne za um, kibernetičku sigurnost. Hvala lijepa. Tajništvo nije bilo sigurno da li želite uzeti riječ. Gospođo Lözing, izvolite imate riječ. Hvala lijepa. E, vaše prezentacije su se odnosile isključivo na područje obrane. E, pričekat ću još malo. Dakle, gdje postoji obrana, postoji i napad. I zato bih e, rado razgovarala s vama o toj drugoj strani. Ja sam pročitala neka izvješća o tome da SAD i zemlje kao što su Njemačka imaju jedinice za e, kibernetičku sigurnost koje mogu izvoditi i napada, napade. Da li postoje spoznaje o tome koje zapadne države i u kom opsegu imaju takve kibernetičke jedinice, to možda čudno zvuči kad to tako kažem, ali dakle koje zemlje imaju kibernetičke jedinice za ofenzivne mjere? E, nadalje smo sljedeće pitanje, mislim da e, se tu radi o jednoj zabrinjavajućoj militarizaciji interneta. Može se reći da je internet postao na neki način oružje i da je sad sastavni dio strateških razmišljanja, govorimo o NATO, o e, vježbama, sve je to taj militaristički vojni žargon i meni se nameće pitanje da li da li sada internet e, već trebamo smatrati dijelom naoružanja, odnosno vojne opreme, da li bismo trebali razmisliti o tome da li bi tu trebali imati jedan ugovor o kontroli e, i što se tiče interneta i kako bi to trebalo izgledati. Čitala sam da postoje stručnjaci koji su to već tražili i tu me jako zanima vaše mišljenje, osobito u području kako bi to zapravo konkretno moglo izgledati. Hvala lijepa. Hvala. Gospodin Franzulika ima riječ. Hvala lijepa gospođo predsjednice. Dame i gospodo, mi govorimo o upotrebi, o novom e, političkom okviru kibernetičke obrane. Istovremeno govorimo o novoj regulativi, zapravo ne govorimo o njoj, nego se o njoj upravo pregovara. Dakle, nova regulativa koja će ojačati Europsku e, agenciju za e, kibernetičku obranu. Koliko sam ja shvatio, e, mandat ove agencije nije Kako stoji stvar sa eh, mandatom Enise? Kako ćemo ojačati eh, našu eh, kibernetičku obranu ako ne damo nove ovlasti toj agenciji, nove nova, nove alate kao dio njihovog e, mandata. Mislim da je vrlo važno to shvatiti. Istovremeno, dame i gospodo, u e, prošlim, prošlih nekoliko godina vidjeli smo u nekim europskim državama da su doživjele kibernetičke napade. Mi kao Europska unija naravno prema pravilima klasičnog ratovanja ako postoji napad onda se mora e, reagirati i braniti se, uzvratiti. E, da li je to sve skupa neophodno i u kibernetičkoj sferi, jer čini se da su se tu dogodili napadi, a mi nismo učinili ništa e, protiv njih. Dakle, čini se da se naše agencije u tom smislu su se pokazale nekorisnom, blagorečeno. Hvala lijepa. Sljedeći govornik. Hvala lijepa. E, spomenuli ste e, vlastite IT sposobnosti. Ako smijem to malo precizirati, što se tiče našeg vodstva zajedničke sigurnosne obrambene politike Da li bi se tu moglo nešto učiniti u okviru javne nabave. Da li tu Evropska unija može na taj način e, nešto organizirati i nabaviti? Hvala lijepa. Sljedeći govornik. E, hvala vam lijepa na vašim prezentacijama i zanimljivim informacijama koje smo čuli. Imam dva konkretna pitanja. Situacija je takva da do sada evropske zemlje nisu u opasnosti od klasičnog rata, ali e, prijetnje u kibernetičkom prostoru e, su sve veće. Zato e, moje prvo pitanje, da li gospodin Hilbrecht može odgovoriti, odnosno dati detaljnije informacije o potencijalu njegove agencije što se tiče ljudskih resursa e, i tako dalje. A drugo pitanje, kakvi su planovi e, što se tiče razvoja agencije, jer mi imamo problem u Europskoj uniji, znamo da proračun neće rasti, ali mi možemo e, sredstva prebacivati iz stavke u stavku unutar proračuna. Dakle, da li je potrebno e, predvidjeti veća sredstva e, za obranu, kibernetičku obranu u, ovom, u tom smislu. I sljedeće pitanje što se tiče vaše e, suradnje sa agencijama u koje rade u većini zemalja članica Europske unije pitanje je kako ta suradnja e, funkcionira, kako izgleda. Hvala lijepa. Budući da se više nitko drugi ne javlja za riječ, i ja ću postaviti jedno pitanje, a nakon što naši gosti daju odgovore, vjerojatno će biti mogućnosti još za jedan krug pitanja. E, pitanje je za profesora Hambrehta koje želim postaviti vezano je za europski svemirski program. Možete li nam reći što treba napraviti u bliskoj budućnosti kako bi se e, poboljšala sigurnost europskog svemirskog programa, izbjegli kibernetički programi i e, moguće razaranja na tom planu. Drugo pitanje. Vrlo ste vjerojatno uočili da ima sve više incidenata do kojih dolazi slijedom rata u Ukrajini te radi radikalnog e, islamizma i e, napretka Izisa na Bliskom i Srednjem istoku i u Sjevernoj Africi. Molim vas, što vi mislite da treba učiniti na vašoj razini? Pitanje za gospodina Roja je sljedeće. Molim vas, možete li nam reći kakva područja suradnje imate sa e, Centrom izvrsnosti u Talinu ili pak sa agencijama i Ujedinjenih naroda koje su već započete na planu kibernetičke sigurnosti. Drugo, što vi mislite kada se govori o mogućnosti moderniziranja atenskog mehanizma na e, o ovom planu, a u svrhu izvršenja misija. A imam pitanje i za gospodina Raunda, kojeg bih zamolila da nam kaže malo više o e, sporazumu e, za vezu između Europske agencije za obranu i centra izvrsnosti u Talinu i htjela bih vas također zamoliti da se ukratko osvrnete na kapacitete zemalja članica kada se radi o kibernetičkim e, pitanjima. Moje pitanje uvelike sliči pitanju gospodina Zemke. Ima jedan, ima jedan novi projekt i rado bih znala što vi o tom mislite. Hvala. Evo, mislim da sada mogu početi odgovarati na pitanja. Dopustite mi najprije da kažem da mi je jako drago da vodimo ovu raspravu. Najprije jedna izjava, a to je kada se u današnje vrijeme govori o e, internetu ili kibernetičkom prostoru, morate znati da ste na divljem zapadu. Svatko može raditi što god hoće na internetu. Nadzora nema, regulative nema. A vidimo u svakodnevnom životu. Ako želite napraviti bilo što vezano za e, kibernetičke e, kaznena djela, vrlo lako ćete biti izgubljeni. Ovo što ću sada reći moje mišljenje, ali mislim da su problemi sljedeći. Nema upravljajućih struktura interneta. Tko ima utjecaj na internet i što je još važnije, kakav utjecaj ima Europa. Mi u Enisi gledamo na sve to iz perspektive jedinstvenog tržišta. Radi se o našem E, osnovnom mandatu, o rastu, radnim mjestima, kako možemo imati otvoren i siguran internet. Ne moram niti spominjati velike tvrtke koje su napravili model poslovanja i e, to su ga preuzeli u posljednjih 15-20 godina u Sjedinjenim američkim državama a u posljednjih deset godina pojavile su se i kineske tvrtke. Te tvrtke dominiraju svjetskim tržištem. To što za nas znači, e, spomenuli smo kapacitete na internetu, što dakle to znači za nas? U Europi smo dobri u sektoru telekomunikacija i e, tu imamo velike prihode međutim oni se oslanjaju na ESAD, na američke i kineske proizvode. Ako imate mobilnu infrastrukturu, e, mobitele, pametne telefone i kompjutore, većina njih dolazi ili proizvedena je u Sjedinjeničkim državama, Južnoj Koreji, Japanu ili Kini. Prema tome, ako si postavite pitanje što to znači s civilnog ugla i sa stanovišta obrane, onda e, mogu vam dati jedan primjer. Taxnet je zapravo bio napad na proizvodna postrojenja Siemensa. Do toga je došlo putem civilne infrastrukture i USB stikova. Drugim riječima, ako u današnje vrijeme želite izvršiti internetski napad, onda to napravite putem interneta. I što mi imamo kao način reakcije na to? Ništa. Ako gledate na vojne napade, tu postoje barem postupci koji se trebaju upotrebiti kao reakciju. A ovdje ništa. Jednostavno primjećujete da se nešto događa. Kada govorite o vojnim, odnosno civilnim napadima, onda morate da se mi u emisiji bavimo samo civilnom stranom. Dakle, ono sve što je vezano za vladu. Vježbe radimo. Mi radi i obrambene strukture, Ponekad izmjenjujemo, razmjenjujemo stručnjake, ali mi se bavimo isključivo civilnim sektorom. Što se tiče kibernetičkog kriminala, on je u porastu. Ali ovo što kažem je zapravo vrlo trivialna rečenica. Međutim, kriminalci idu tamo gdje mogu dobiti novac. U današnje vrijeme ne morate imati oružje da biste izvršili prepad na banku. Dovoljno je imati internet i to se zove phishing u žargonu. Netko je spomenuo bespilotne letjelice. Za relativno malo novaca možete kupiti bespilotnu letjelicu, programirati je, pustiti je da negdje e, leti. Kakva je razlika između ucjena, vojnog napada, terorizma i tako dalje? Sve oni koriste istu informatičku tehnologiju iz koje možete napraviti sve. Govorilo se i o razmjeni obavještajnih podataka. I e, tu e, situacija postaje malo kompliciranija s Lisabonskim ugovoru. U e, Njemačkoj Westens Control Vertrag ugovor o kontroli Što je ugovor o kontroli naoružanja, moram reći da tu postoji problem. Problem je su političari, ne vi već ministri i tako drugi nisu to e, napravo napravili. E, ono što je do sada napravljeno na formalnom planu nije bilo loše, međutim e, ništa se ne provodi. Spomenuli smo i direktive. Postoji s jedne strane industrija, s druge strane civilni pristup. Radi se o vladinim strukturama u državama članicama i o kritičnoj infrastrukturi sa civilnog stanovišta. Radi se također o tome da treba bolje surađivati među pojedinim državama. To zovemo izgradnjom civilnih kapaciteta. Dakle, u državama trebaju biti odgovorni ljudi u ministarstvima koji se bave sigurnosti na internetu. Dakle, radi se o civilnim strukturama, ministri e, unutarnjih poslova i telekomunikacija, a onda postoji i obrambeni sektor. Govorimo li pa sada o našim e, resursima, molim nemojte se smijati. U našem organigramu imamo manje od 50 radnih mjesta i to je stabilno za cijeli višegodišnji okvir od 2014. do 2019. godine. Zato što države članice režu sredstva za 5%. Mi smo čak ta sretna agencija gdje nije došlo do smanjivanja sredstava. Ostali smo na istoj razini. Dakle, 50 ljudi rade u našoj agenciji, a u Europi ima 500 milijuna građana. Predsjedavajuća je govorila o e, svemirskoj politici. Nažalost, mi s tim nemamo nikakvu vezu. A što se tiče Ukrajine, mi u Enisi ništa ne radimo na tom planu. Radimo dosta u Europi sa susjednim zemljama, na primjer Turskom, Norveškom ili Islandom. Tjesno surađujemo sa Sjedinjenim američkim državama. sudjelujemo na konferencijama, recimo regionalnim konferencijama s tim zemljama, ali ne na području o kojem ste vi govorili. Hvala. Gospodin Roy sada ima riječ. Hvala lijepa. Evo nekoliko primjedbi o financijskoj situaciji najprije. Mogu reći zapravo vrlo sličnu stvar kao što je kolega upravo rekao. Nakon smanjivanja proračuna za 5% agencije su dobile manje struktura i u, za naš sektor teško je naći nova sredstva u sadašnjoj financijskoj situaciji. To vrijedi i za broj radnih mjesta i sasvim sigurno trebali bismo imati više ljudi koji rade za nas. S druge strane, što se tiče istraživanja i tehnologije, treba tražiti sinergije između vojnih i civilnih struktura. Program Obzor 2020. godine i specifično se spominje u okviru za kibernetičku obranu. Ali naravno moramo, moramo slijediti pravila koja postoje na tom planu i moramo naći rješenja kako bi se ta suradnja omogućila. Sa NATO savezom E, imamo vježbe, to je netko već spomenuo. Te vježbe e, postoje, imamo i promatrače koje na njih šaljemo. Što se pak tiče Europske unije, kada je Europa kada Europa napravi plan vježbi e, za kibernetičku sigurnost, onda ćemo i mi pozvati strane e, promatrače. Dakle, to uključuje zapravo i politički aspekt o kojem je e, predsjednica odbora upravo govorila. Suradnja je zaista bitno pitanje. Međutim, to se neće riješiti na pitanju samo kibernetskog sektora, jer je to e, aspekt koji nadilazi naš sektor. Što se tiče e, suradnje e, s NATO-vim centrom, prepustit ću kolegi da govori o tome. Želim samo naglasiti da se još jednom to spominje ovdje u okviru okvira kibernetičke obrane. Predviđen je određeni broj projekata i e, toliko mogu reći o tome. Što se tiče e, kibernetike i porasta kibernetičkih kaznenih dijela, Europol nam jako jasno kaže e, da imaju podatke o tome i da se vidi da je došlo do porasta takvih slučajeva. Istovremeno E, moramo reći da u okviru europskih institucija i s obzirom na napore države e, članice da se pokušavamo boriti protiv takvih kibernetičkih napada. Iz tog razloga zalažemo se za konvenciju iz Budimpešti o kibernetičkom kriminalu. One zemlje koje nemaju odgovarajuće pravne okvire bi e, to trebale slijediti da se vidi kako se učinkovito boriti protiv takvih problema, a moramo također na ispravan način organizirati naše kapacitete. Što se tiče veza s terorizmom, to je pitanje kojem će se baviti i e, vezano je i za tužne događaje oko časopisa Charlie Hebdo na tome se govorilo na vijeću u okviru vijeća za vanjske poslove, ali i onog za unutarnje poslove na sastancima država i vlada. Jednostavno e, znamo da to postoji Predsjedavajuća je također spomenuo jednu drugu temu, a to je hibridno ratovanje i svega što treba napraviti u tom smislu. Međutim, to nije e, pitanje koje je vezano isključivo za kibernetičku sigurnost, međutim ne smijemo ga zanemariti. I e, na posljedku pitanje zakona koji se tu primjenjuje. Jasno moramo reći da smatramo da međunarodno pravo je pravo gdje treba spomenuti i kibernetičke elemente. Treba se zapitati što te odredbe stvarno znače a vode se i rasprave primjerice u narodima gdje se raspravlja o normama ponašanja. Tu Europska unija zaista vrlo jasno kaže da po pitanju kibernetičke sigurnosti treba primijeniti sva postojeća pravila. Mi e, tako sve stavove podržavamo, kao što podržavamo i sve što je vezano za mjere za izgradnju povjerenja. E, vidimo da je u organizaciji za europsku sigurnost i suradnju e, to područje nešto na čemu se radilo uspješno. S njima surađujemo. A što se tiče e, politike za e, kibernetičku obranu, tu je situacija slična. Inače, mogu samo reći da je današnja rasprava s vama zaista nešto što može pomoći rješavanju problema. Hvala. Sada riječ ima gospodin Raund. Hvala vam lijepo i hvala na mogućnosti da reagiram na neka od postavljenih pitanja. E, odgovorit ću redoslijedom kojim sam ih zabilježio, slabo da mi reci tako nešto prepustim. Što se tiče e, studije koju smo proveli i rada na razumijevanju država članica i europskih institucija u Briselu te njihovih sposobnosti u smislu kibernetičke sigurnosti to zapravo pokriva velik broj pitanja, a ono se odnosi na to jesmo li sagledali u kojem se stanju položaju zapravo nalaze države članice. Mi smo to učinili, odgovor je da određeni broj država članica postoji koji ima određene politike, doktrine, strategije, dok druge nemaju gotovo ništa. U jednom slučaju, ako se dobro sjećam, dovedno je pitanje da li neka računala koje država članica koristi uopće imaju e, virusne zaštite, dok druge imaju znatne mogućnosti i neke od njih naravno javno obznanju, druge ne. No u smislu mogućnosti napada, ponovno ministar ministarstva obrane su službeno objavila da neke od njih imaju mogućnosti e, napada, neke druge možda također imaju tu mogućnost, ali odlučili su to ne obznaniti javno. No, mogućnost obrane u kibernetičkom smislu, ispričavam se što upotrebljavamo ovu usporedbu, ali na neki način to je svojevrsni novi barut ili što god želite u vojnom smislu usporedbe upotrijebiti kroz proteklih par stoljeća. Jer kada neka država članica određenu sposobnost stekne, naravno iz prve to ne žele nužno podijeliti. Jer oni to imaju, drugi ne i u cijelokupnoj velikoj utrci oni predvode. I vidimo da do toga dolazi, države članice možda imaju određenu sposobnost koju ne žele podijeliti. I to je nacionalno suvereno pitanje. rezultat Posljedica toga je da kada smo provodili studiju o sposobnostima država članica, tražili smo određene jazove kojima se mi možemo pozabaviti, gdje možemo učiniti određenu razliku, neku dodanu vrijednost stvoriti. I zato smo se dogovorili na to područje opće doktrine, osposobljavanja, razumijevanja toga gdje se zapravo nalazimo i razmjene naših sposobnosti i mogućnosti u mjeri kojoj je to moguće. Dakle, što se tiče osposobljavanja, vidimo eh, da se na kraju radi o operateru za računalom koji je prva linija obrane, i iako imamo stratešku razinu eh, osposobljavanja gdje svojim vojnim zapovjednicima nudimo na najvišoj dakle, razini mogućnost osposobljavanja i neki od njih, ne želim biti nepristavan prema generalima jer sam ja jedan od tih, ali neki od njih imaju problema sa baratanjem smartfonom. I ukoliko se doteknu u jednoj situaciji gdje moraju strateške odluke donijeti, koje uključuju kibernetičke elemente, to doista e, pokazuje koliko je važno onda čime se mi bavimo. Pitali ste također o našem angažmanu s privatnim sektorom. A ako dopustite, pomiješat ću to sa odgovorom na pitanje e, razmjene i zajedničkih vježbi sa nato i drugim. Tradicionalno ratovanje uvelike se tiče granica, nacionalnih granica, rijeka, oceana, mora, gustih džungli, svih dakle stvari koje svojevrsnu granicu mogu e, napraviti između dvije aktivnosti, dvije naroda, dvije zemlje. Kibernetički gledano te granice ne postoje između dvije vojske, između dvije banke, između dvije zemlje. Iz tog razloga, ukoliko se želimo boriti protiv kibernetičkih napada, to također moramo uzeti u obzir. Danas granice postoje uvijek, Spomenuo sam dakle kibernetičke sposobnosti naših država članica, ali ti odnosi se mijenjaju, poboljšavaju, radimo na onome na čemu možemo sa drugim institucijama kako bismo se pobrinuli da razmijenjamo informacije najbolje što je to moguće. I postoji sve veća svijest među onima koji rade na tim pitanjima da je razmjena, dijeljenje nešto dobro i s time ćemo nastaviti. Ono što dolazi za time će biti zajedničke vježbe i ta druga područja u kojima ćemo bliže i dublje surađivati zajedno. Kritična infrastruktura postavlja je pitanje je li vojska popisala tu kritičnu infrastrukturu. Moj odgovor je da, prije mnogo godina, prije opće korištenja pojma kibernetike. Dakle, ja sam vojnik, tako da mi ispričajte na ovim e, usporedbama, ali to je jednostavan način mog razmišljanja. Dakle, ukoliko želim spriječiti e, pristup vodi određenom granu, e, prije 400 godina našao bih raspadnute ovce i krave i bacio bih u njihovu opskrbu vodom. Prije 10 godina upotrijebio bih e, malu bombu kako bih uništio vodoopskrbne stanice koje su zadužene za opskrbu vodom. Danas vjerojatno tu opskrbu vodom mogu isključiti bez da se uopće približim tim stanicama. I ukoliko želim, ponovno to mogu uključiti, što je također korisna stvar. Na što ciljem? Krutične infrastrukture zapravo se nisu promijenile. To je još uvijek voda, zdravstvo, hrana i tome slično. A ono što mi moramo učiniti je zajednički obraniti i tu vrlo pažljivo koristim taj izraz, obraniti tu infrastrukturu najbolje što je moguće. Da se vratim svom primjeru, prije 400 godina vojska bi zaštitila opskrbu vodom, prije 10 godina imali bismo obrambenu mrežu kako letjelice ne bi mogle bombardirati područje, ali danas to moramo činiti elektronički i moramo to činiti dubokosežno i zajednički, inače neće funkcionirati. Postavljeno je pitanje o bespilotnim letjelicama. Naša ovisnost o svemiru je potpuna i što se tiče tom, tog prostora, bespilotne letjelice su ključne. Dakle, uvelike se temeljimo na njihovom radu i ponovno ako želimo kontrolirati te letjelice ili se braniti protiv njih, Može se raditi o mikro besplotnim letjelicama, dakle onim malim stvarima s kojima se za Božić igraju naša djeca, unuci, a i uređaj poput zrakoplovnih, e, borbenih zrakoplova. Ali to se mora moći kontrolirati, a sve što se kontrolira elektronički ranjivo je u kibernetičkom smislu. Naša veza sa Centrom za izvrsnost u Talinu tu ste me našli, moram priznati da je to jedna od mojih omiljenih tema. E, Dakle, ja to nazivam centrom izvrsnosti jer to nije NATO centar, već samo centar izvrsnosti koji je NATO akreditirao, što je vrlo važno jer uz sve izazove e, važno je da možemo blisko surađivati sa njima, razmjenjivati informacije, razmjenjivati najbolje prakse, što je od koristi svima. Jer kao što sam prije rekao, moramo dijeliti, moramo raditi zajednički a sa to i činimo. Neki od tečajeva koje imamo e, su kvalitetni zbog naše razvijene informacije, a isto tako pokušavamo tu suradnju i proširiti. Dakle, imamo e, multinacionalnu kampanju razvoja sposobnosti, što je jedna međunarodna kampanja za poboljšanje vojnih sposobnosti uključujući i kibernetičke sposobnosti, a bavljanjem time možemo razmijeniti iskustva pojedinih zemalja koje su van NATO-a primjerice, van Europske unije, koje su vrlo, vrlo daleko, imaju drugačiji način razmišljanja od nas. Ukoliko želimo dobro razumijevanje onoga sa čime smo suočeni, moramo razmišljati na jedan globalan način, jer sve prijetnje koje postoje u kibernetičkom smislu počinitelji se mogu nalaziti u zemlji koje se do tada ne bismo niti sjetili. No, u krajnjoj liniji sve se svodi na ljude, a obrad na ljudi može se na različite načine provesti. Jedan od jedna od aktivnosti naših nije samo osposobljavanje ljudi, već i ta sposobnost da pogledamo unazad, da se forenzički pristup zauzme i ukoliko se branimo određenog napada, u krajnjoj liniji, e, da upotrebimo stari izraz, tu se može, mora posrećiti samo jednom. A mi moramo imati mogućnost forenzičke istrage da vidimo odakle su te napadi došli. Može to biti prekasna razina obrane i zatvaranje vrata, ali početak je. Za kraj, međunarodna suradnja i nacionalna suradnja, internoj enter, eksterno su zapravo jedini način napretka u ovom području. Hvala vam i zahvalila bih se gospodo na vrlo zanimljivim, sveobuhvatnim izlaganjima kao i na odgovorima pitanja naših zastupnika. Vjerujem da ćemo nastaviti sa ovom raspravom o kibernetičkoj sigurnosti u bliskoj budućnosti, s obzirom da ova tema postaje sve važnijom, sve hitnijom i doista se time moramo baviti često. Hvala vam dakle doista što ste nam se pridružili danas na ovom sastanku odbora SEDE i e, sve najbolje za sljedeći put. Odmah nastavljamo sa drugom temom na našem dnevnom redu izvješćujem gospodina Paškova. Ladies and gentlemen, please be seated. Dame i gospodo, molim vas da zauzmete mjesta. Please take your seats. We start next point immediately. Molim vas da zauzmete mjesto jer ćemo odmah nastaviti sa sljedećom točkom, a to je prvo razmatranje izvješća gospodina Paškova. Tema je strateška vojna situacija u području Crnog mora u smislu nezakonitog pripajanja Krima Ruske federacije. Gospodine Pašku, imate riječ. Hvala vam. Obilježavamo godinu dana od ovog događaja dok drugi slave godinu dana tog događaja. Ukoliko pročitate današnji Washington Post, gospodin Putin se na jednom videu hvali i prikazuje se velikim zapovjednikom koji je zaslužan za ovu vojnu operaciju i po prvi puta e, priznaje da su bili uključeni i obavještajci ruske vojske, što naravno svima bilo iznenađenje, jer nismo uopće to očekivali, pogotovo uzeši u obzir e, koliko su to njekali s ruske strane. ja bih rekao da ako pogledamo sjever i jug događaja na istočno, na istoku Europe, na Baltiku postoji strah opravdani, što je važno zbog toga što se tu radi o zemljama koje su bile sastavnim dijelom Sovjetskog saveza i nitko ne zna gdje će ta ruska rekonkvista prestati. No, ako istodobno pogledamo jug, možemo vidjeti da je došlo do velike strateške promjene uslijed nezakonitog pripajanja Krima. Dakle, tu je došlo do konkretnog događaja, teritorij je priključen Ruskoj federaciji i došao je pod isti pravni status kao Kaliningradska oblast. Dakle, praktično rekao bih da pripajanje cijelog poluotoka, ne samo nekih uporišta poput Sevastopolja i drugih baza koje su prije već korištene, da praktički E, Rusija dobiva novu Kaliningradsku oblast na jugu. Dakle, dva, dvije ispostave, jedna na Baltiku, druga na Crnom moru. I to nam prikazuje jasnu sliku značaja ovoga. Stvari nisu gotove. S jedne strane, Rusija pokušava, ili je barem uvelike pokušavala do drugog e, sporazuma iz Minska uspostaviti koridor između teritorija pod ruskim nadzorom u Ukrajini i Krima, a Mariupol je ključan grad u tom smislu. A isto tako imamo i drugi koridor od Krima prema Transnjestriji, a akvivalent Mariupolja je ondje Odesa to je, rekao bih, nešto što se samo ispipavalo, ali ne do te mjere da je došlo do vojnih operacija oko Marijupolja. Ono što se zapravo dogodilo u godinu dana na Krimu je da smo imali određeni broj vojnih baza, rusku crnomorsku flotu, dva, tri aerodroma, dakle zrakoplovstvo ondje se brinulo za obranu tog područja, e, došlo do određenih e, raketa protiv brodova koja su bila kratkog dometa i jedna i jedna brigada vojna a u međuvremenu stvari su se kroz godinu dana dramatično promijenile. Primjerice, ne znam još točne brojeve, no došli smo sa 2 do 3 do 6 do 9 zračnih luka, zatim dvije brigade i ako uzmemo u obzir mogućnost Mistrala, Rusija će zapravo ondje imati znatnu snagu, vojnu snagu za takvu područje. Zatim imamo zrakoplovstvo koje može bojeve rakete nositi, koje bi znatno proširile domet aktivnosti njihov. I mogu dopreti do teritorijalne vode Rumunjske i Bugarske, odnosno eh, od tog područja negdje do Strasbura, Liona, Švicarske, a zatim tu su i Balkan, Bliski istok, u kojem god smjeru želite, koji su u dometu zrakoplovstva. Morao bih rekao da eh, strateško zrakoplovstvo nije bazirano na Krimu, zato im Krim nije bio potreban zbog toga što se zapravo ne dobiva mnogo ukoliko se baza preseli za stotinjak kilometara za zrakoplovne luke u smjeru zapada, no vjerujem da u smislu modernizacije trnomorske flote, a tu imamo program koji je opisan i u izvješću, šest novih fregata, šest novih podmornica, i isto tako novi sustav obrane protiv brodova koji je također povećanog dometa i koji zapravo obuhvaća svaki brod koji pristupi Crnom moru. Dakle, obrambeni sustav Skrima sada može doprijeti do bilo kojeg broda na tom teritoriju. tri četvrtine zračnog prostora Crnog mora su također pod nadzorom Rusije. Turska, koja bi mogla biti svojevrsna protuteža u pomorskom smislu, ne može se nositi u zrakoplovnom smislu. Vojna ravnoteža u području, dakle promijenila se u korist Rusije, iako NATO e, načelno govoreći jest nadmačan, imajući umu druge e, resurse koji mogu biti dovedeni iz drugog, drugih dijelova crnomorskog područja. Dakle, mjere NATO-a su strateške naravi, vježbe, rotacija vojske u bazama ne radi se o velikim brojevima. U Rumunjskoj ćemo imati vježbu oklopnih vozila i tenkova koji su vlakovima dovedeni. Imali smo također neke pomorske vježbe. I to je u principu naš odgovor na ono što se događa. Ono čemu smo raspravljali, gospođa Fotiga, i drugi su bili prisutni u Rigi gdje smo raspravljali hibridno ratovanje. A to je upravo ono što je Rusija vrlo uspješno primijenila, primjenjivala do svibnja prošle godine u Ukrajini. Ali isto tako i na Krimu. I to su također stvari koje moramo uzeti u obzir. Ukoliko dakle govorimo o deeskalaciji to je nešto što je poželjno, no u potpunosti će ovisiti o tome što Rusija želi učiniti. Hoće li provoditi sporazum Minsk 2, hoće li nastaviti e, prodor u Ukrajini ili ne. Tako da bih rekao da to u potpunosti ovisi o situaciji u Ukrajini. Ono što je sada od temeljne važnosti je da čak i ako se razmatra da je eskalacija e, strateško osiguravanje bi trebalo postojati jer vrlo je teško vjerovati ruskom vodstvu u postojećim okolnostima. E, također različite dezinformacije sam čuo, ali svi znate o čemu se tu radi, kako oni tvrde da se ne radi o njima, da su sve da sve započeo zapad i tako dalje. Dakle, propagandni rat se i dalje nastavlja i to je još nešto što moramo imati na umu. Toliko od mene, spreman sam saslušati sve kolege. Hvala. Okay, now I... U redu, sad bih trebala dati riječ zvjestiteljima u sjeni. E, gospodin Galer će e, zamijeniti gospodina Landsbergisa. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Hvala Janu Pašku na izvješću. Ja zapravo zato što Gabriel Sandsbergis nije mogao danas doći, on mi je poslao neke e, neke e, par rečenica koje ću pročitati ili parafrazirati. On se slaže sa nacrtom koji ste prezentirali kaže da smo suočeni sa dramatično promijenjenom stvarnošću što se tiče sigurnost u bazenu Crnog mora e, i kao što sam rekao ovaj nacrt izvješća to vrlo dobro reflektira. Rusija je uspjela promijeniti strateški, stratešku situaciju e, u bazenu Crnog mora iako nije bila isprovocirana to je učinila E, silom i pritom je prekršila nekoliko međunarodnih sporazuma. Što se tiče Gruzije, i Ukrajine situacija sada bi trebala nas definitivno konačno probuditi iz sna jer se to događa pred našim vratima gospodin Landsbergnis podržava izvjestitelja e, da bismo mi trebali znači odgovor na to u suradnji sa netom i našim saveznicima imamo elemente za to u našim rukama i mora biti jasno da Rusija mora e, u potpunosti implementirati sporazum iz Miska u suprotnom će e, režim sankcija biti pooštren sve dok ne vrate Krim. Jedinstvo je preduvjet za učinkovitost našeg odgovora. Sve zemlje članice moraju se e, obvezati e, da će primjenjivati dogovorene sankcije. Svaka suradnja sa Rusijom u ovom području je e, ne dolazi u obzir i sve dok e, Rusija ne prestane podupirati teroriste i nek e, dok ne dopusti ukrajinskoj strani da također kontrolira uh, ukrajinsko-rusku granicu. S druge pak strane za nas nema formalnih restrikcija za vojnu suradnju sa Ukrajinom i to treba jasno reći. Dakle, to znači e, da to je naravno ovisno o odlukama e, pojedinih zemalja članica u kojoj mjeri žele surađivati sa Ukrajinom. Paralelno s tim Europska unija mora jačati vlastitu otpornost i e, započeti stvarati planove za izvanredne situacije i jačati e, element zajedničke sigurnosne obrambene politike u e, svojoj vanjskoj politici. Došlo je vrijeme da se planiraju konkretne mjere i da se e, odgovarajuća financijska sredstva izdvoje za to kako bi se ostvarila strategija u, na, e, u bazenu Crnog mora. Dakle, Rusija sada koristi e, jedan miks vojnih i civilnih metoda kako bi postigla svoje ciljeve. Ne radi se samo u Ukrajini, radi se o jednom izazovu e, koji taj autoritarni e, režim u Rusiji predstavlja za e, mir i demokraciju u Europi i mi moramo odgovoriti na taj izazov. To je eto bila izjava mu kolege Landsbergisa. I e, za sada ću tu stati. Hvala lijepa. Hvala gospodine Gale, Marek Jurek, izvolite, imate riječ. Hvala lijepa. Prvo bih htio e, čestitati izvjestitelju što nam je e, prezentirao tekst i ovaj tekst zapravo na samoj toj inicijativi radi se o tome da se e, ustanovi gdje je linija, gdje je granica između istraživanja i političkih aktivnosti, jer e, mi moramo nastojati razmišljati na politički način i zato mislim da je ovaj, ovo izvješće vrlo dragocjeno. Dopustite da ne prikažem e, što je po mom mišljenju najvažnije pitanje, to je ispomenuto, ali ja tu želim spomenuti još, neke, još neka druga pitanja kao prvo, zaključak da je aneksija Krima promijenila stratešku situaciju na Trnom moru, taj zaključak je, ima dinamički karakter, jer to znači da i mi moramo također eh, uvesti neke izmjene u našu politiku. Radikalna promjena E, što se tiče Rusije i Krima, jer mi smo mislili da će ruska flota u Sevastopolju biti tamo privremeno, a sada se dogodila ta aneksija, to bi trebalo promijeniti našu politiku prema Rusiji. I dobro je da je to već spomenuto. Sve drugo, gdje je riječ o jačanju e, obaveza NATO da da podršku zemljama članicama koje graniče sa Ukrajinom, osobito Rumunjskoj, e, to je također vrlo važno. Osobito jer su naše reakcije u tom pogledu dobar primjer toga kako političke i obrambene aktivnosti moraju ići paralelno jedna s drugima. Sve evropske zemlje članice u tom pogledu moraju surađivati. Također je važno promatrati što se sada događa na Krimu. Postoji tamo e, jedna humanitarna e, situacija za stanovni, stanovništvo. Također moramo promatrati E, ukrajinsku manjinu i tatare na Krimu. Postoje i drugi elementi koje moramo uzeti u obzir, o kojima moramo voditi računa. Kao prvo, veću pažnju moramo posvetiti globalni globalnim europskim e, odnosno globalnoj situaciji jer moramo e, biti svjesni da Rusija upotrebljava pritisak činjenica da je Rusija bila spremna upotrebiti nuklearno oružje protiv države koja ne posjeduje nuklearno oružje također treba biti spomenuto u izvješću. Uz to mislim da bismo morali posvetiti više prostora e, Gruziji. To je osobito važno ne samo da moramo podsjetiti na to kako je Rusija učvrstila svoju nazočnost u toj regiji, nego također moramo govoriti o našoj poziciji i drugim odnosima sa Gruzijom. Ako se konflikt nastavi i ako se sadašnja situacija na Krimu nastavi, trebali bismo poduzeti konkretne korake kako bismo ubrzali ulazak Gruzije u NATO pakt. To bi mogao biti dobar način da se izvrši pritisak na ruskog medjeda. Kao treće, gospodin Galer je spomenuo pitanje odnosno potrebu da se e, naoruža Ukrajina. Ukrajina nije pod embargom što se tiče isporuka oružja. I mi bismo naoružavanjem Ukrajine mogli spriječiti e, e, djelovanje Rusije protiv Ukrajine u vojnom smislu. Trebalo bi apelirati na sve one koji žele prodavati vojne brodove Rusima da prestanu sa, odnosno da se oproste od takvih e, namjera. Što se tiče onoga što će se događati u sljedećim mjesecima. Naši partneri definitivno moraju odustati od takvih ideja. Također bismo se trebali vratiti projektu Nabuko. E, to je bila jedna od e, najvećih grešaka što se tiče jačanja energetske sigurnosti srednje i južnoevropskih zemalja i taj projekt bi trebao biti tretiran kao prioritet. Dakle, odustanje od Nabuka je bila greška i tom projektu bi trebalo posvetiti pozornost, odnosno tretirati ga kao prioritet. Želim, dakle, upozoriti na situaciju Tatara na Krimu, koji su zatražili stalnu misiju međunarodne zajednice kako bi ona mogla e, stalno e, promatrati situaciju jer e, tu postoji konflikt odnosno opasnost od destabilizacije situacije na okupiranom teritoriju. Hvala lijepa. 24. ožujka imat ćemo sljedeći sastanak na kojem će biti predstavnik zajednice, tatarske e, e, zajednice sa Krima. Sada bih e, riječ dala izvjestitelju u sjeni zelenih, gospodinu Indreku Tarantu. Hvala lijepa, bit ću vrlo kratak. Ovo je vrlo važno izvješće koje je gospodin Pašku prezentirao ja moram dati nekoliko eh, zelenih komentara jer eh, mog kluba zastupnika misle da tu ima nekoliko stavaka koji su možda malo problematični i da bi eventualno trebalo promijeniti neke formulacije kako bismo odaslali prave poruke našim nekadašnjim strateškim partnerima, a sada strateškim protivnicima kako ne bi došlo do pretjeranih reakcija, odnosno eskalacija e, situacije u vojnom smislu. Kao što je već rečeno, e, Francuska je imala problem sa e, time da su dva broda Mistral trebala biti, e, morala biti re, predizajnirana, odnosno prenamijenjena za drugu svrhu umjesto e, predviđene isporuke Rusiji. Glavni problem je kad govorimo o zajedničkoj obrambenoj i e, sigurnosnoj politici zeleno razmišljanje da se tu ne radi o obrani e, teritorija nego o nečem drugom a kad govorimo o NATO treba imati na umu da mi nismo parlamentarna skupština NATO i mi ne možemo donositi odluke u vezi sa nato i konačno imam problem sa stavkom 18 koji poziva ukrajinsku vladu do potrebi sva sredstva e, kako bi progonila počinitelje ratnih zločina na svom teritoriju. Mislim da e, Ukrajina ne može istraživati ratne zločine na teritoriju Krima jer nema kontrolu nad tim poluotokom. Tako da bismo tu trebali vjerojatno biti konkretniji u tom stavku. Eto, to bi uglavnom bilo sve. Htio bih izraziti e, svoje divljenje prema izvjestitelju što se primi ovog, ove teške zadaće. E, za vrijeme prošle plenarne na, u Strasburu usvojili smo e, rezoluciju u vezi sa ubojstvom vođa oporbe Njemcova i e, nakon toga nas je Moskva nazvala e, gomilom histeričara. Hvala lijepa gospođo predsjednice. Hvala gospodine. Gospodin Tune Kela ima riječ. Hvala lijepa. Želim samo zahvaliti kolegi Pašku na ovom izvrsnom izvješću koje je e, sačinjeno u pravom trenutku. Ja mislim da je to za sve nas šansa da shvatimo što e, aneksija Krima zapravo znači za sve nas, ne samo za Ukrajinu ili za zemlje e, koje imaju izlaz na Crno more. Jer to nije samo pravna ili politička promjena. Mi nećemo priznati tu aneksiju, ali prava promjena je e, što se tiče praktične sigurnosne situacije, a to se tiče svih nas, jer kao što je već spomenuto, Krim je postao vojna baza, odnosno baza za njihovu vojnu ekspanziju. Moguće je zapravo vjerojatno da će do toga doći i imajući na umu da smo zanemarili činjenicu e, dugi niz godina da su e, ruske vojne e, snage na Krimu i da se moderniziraju mi to sad moramo imati na umu. Naš kolega Tarant upravo je spomenuo problem e, ratnih brodova Mistral koje bi, koji bi mogli biti isporučeni. Francuska vlada još nije definitivno objavila da ih neće isporučiti. Mislim da je da će ta odluka biti od ključne važnosti za, našu, za naše jedinstvo i našu vjerodostojnost i zapravo je veliki izazov. E, spomenuta je i zona Kaliningrad, e, dakle sada bi e, rakete sa upućene sa Krima mogle doseći i strasbourg Ja zato potpuno podržavam ideju da nam je hitno potrebna bolja praktična koordinacija sa netom, odnosno snagama SAD-a i e, ključni element e, kako bi se zadržala ravnoteža i nada e, za pozitivnim promjenama je E, zadržavanje superiornosti e, NATO e, snaga u ovom području. Mislim da bismo trebali biti otvoreni za dugoročno gledano za poboljšanje odnosa sa Rusijom, ali gledano kratkoročno i srednjerečno moramo promijeniti svoje držanje i koncentrirati se na e, nove praktične izazove jer oni nisu upareni samo protiv nekih nego protiv država nego protiv svih nas. Hvala lijepa, gospođa Gomeš ima riječ. E, bi se zahvaliti izvjestitelju Pašku. To je dobro izvješće u pravi čas. U izvješću kolega Pašku naglašava izazove s kojima se moramo nositi. Htjela bih ga zapitati što on misli da trebamo napraviti jer s jedne strane naglašava da je važno da se provodi Minsk 2 kako bi došlo do dezeskalacije i kako bi se došlo do rješenja političkim pregovorima ali mi znamo da Minsk 2 ni uopće o Krimu, o kojem nema niti riječi, već o Donbasu. A drugo je, hoće li ta agresija se zapravo isplatiti za sada, je apsolutno isplativa. Prema tome, e, tu e, se e, radi o tome kakav će to biti vrsta protivljenja, jer postoji tu u tom području e, pomorska superiornost i druga vrste superiornosti što se tiče naoružanja. Ali postoji problem ne samo sa Tatarima i već s drugim stanovništvom Krima. E, možemo čitati ovih dana puno izvješća u medijima. Zanimljivo je uočiti da velik broj ljudi nije zadovoljan sa situacijom u Krimu. I to su stanovnici koji nisu tatari. Možda moraju birati između dva zla, ali nisu baš sretni i ne čini im se da će se situacija poboljšati. Upravo suprotno. Hoćemo li mi čekati razvoj događaja, hoćemo li biti proaktivni. Možemo li to biti? Ja ne mislim da je sada mi moramo odgovoriti nekom vrstom hibridnog ratovanja. Ali najvažnije u situaciji u kojoj se nalazimo u Ukrajini jest a što ljudi misle, što s njima, hoćemo li mi nešto učiniti za te ljude koji žive na Krimu. Moramo li razraditi strategije kako bi stanovnici Krima sami shvatili što je za njih bolja budućnost? Bolja opcija. Hvala, gospodin Charles Stanok ima riječ. Hvala lijepa. E, Ana, e, moram reći da je upravo danas u Financial Timesu e, bio zanimljiv članak inflacija što se tiče cijena prehrambenih proizvoda je 38% na Krimu. E, velik broj dućana je zatvoren. Ljudi čekaju da dođe neki brod sa e, sa namirnicama trebalo bi sasvim izvjesno s obzirom na blokadu koju Ukrajina nameće uspostaviti neki e, kopneni koridor. Jučerašnji intervju Putinu u ruskim e, medijima kad je on rekao da se se bez problema orijentirati na nuklearno naoružanje. On je rekao da je to ruski teritorij, e, da će on ući u e, nuklearnu koncentraciju bude li potrebno zaštititi te Ruse. Sasvim jasno da se radi o opasnom čovjeku. I e, tu me malo podsjeća na jednu situaciju s Brežnjevom. Putina nitko nije bio deset dana, sad se vratio, govori o nuklearnom ratu, o tome da ima pravo za posjesti teritorij na osnovu toga što tamo žive Rusi. Više od 45% stanovnika Krima nisu Rusi. Oni su iz redova različitih manjina i sada se zapravo progonjeni. Vjerujem da je problem s Tatarima velik problem vezan za ljudska prava. Joan, e, vi ste e, vrlo veliko dušni prema Turskoj u izvješću. Ja stalno govorim o tome da Turska pokazuje ogromnu solidarnost e, što se tiče Azerbejžana i e, u njihovom situacijom u Nagornjem Karabahu, ali da Turska zapravo ne pokazuje nikakvu solidarnost s Tatarima koji su tamo stoljećima e, i sve je to vezano za otomansko starstvo. Osobno mislim da ova situacija s Turskom, Tatarima na Krimu i tako dalje je e, vrlo loša i moramo podsjetiti Turke na to. Povjerenik Ševčović i njegov kolega su e, suspendirali E, Gazpromovu ispravu, isporuku plina, a sada namjerava to ponovno otvoriti. mislim da zapravo ovako nešto bi bilo dobro ekonomsko oružje vezano za Gazpromovu e, suspenziju, prekid opskrbe plinom baltičkih zemalja. Trebamo koristiti dakle takvu vrstu ekonomskog oružja. U današnjoj raspravi spomenuli smo i Kaliningrad. E, vrlo velikodušno prije nekoliko dana Ruska federacija je dobila režim brzog tranzita. Dakle, mogli su e, recimo vlakovi prolaziti e, bez ikakvih viza, bez ikakvog nadzora. Dakle, tu smo bili velikodušni, mogli smo to oduzeti. E, u izvješću vrlo ste veliko prema Turskoj govoreći o takozvanoj islamskoj državi Daješu. Kada je Turska nedavno oslobodila jedno svoje svetište kod Kobanea u Siriju, tu Daješ nije pucao, niti, nije ispalio niti jedan metak kada su Turci uzeli jednog svog srednjovjekovnog e, junaka jer tu e, očito postoji neka vrsta dogovora Antante između daješa i Turske. A e, moramo paziti, kao što sam rekao kad sam se javio za riječ, Putin je sada izjavio da je spreman u, okrenuti se nuklearnom naoružanju ako bude opasnost iz Kijeva. Hvala. Gospodin Frunzolika ima riječ. Hvala. Želim e, najprije čestitati izvjestitelju. Vrlo dobro sve obuhvatno izvješće. Bilo mi ga je drago pročitati. Dopustite mi samo da dodam par riječi vezano za situaciju na Crnom moru. Pogledamo li e, Krimski poluotok, otprilike je velika Belgija, nešto malo manji. Na Crnom je moru Krim e, je neka vrsta velikog broda i država koja kontrolira Krim kontrolira Crno more. A Rusija sada na tom području jako afirmira i nameće svoju vojnu prisutnost, uključujući i e, rakete srednjeg dometa, što bi ih Rusija mogla lako koristiti rakete koje imaju nuklearne bojne glave. Dame i gospodo, s obzirom na situaciju na istoku Ukrajine, e, zaista mislim da se ovdje radi o kratkom predahu. Rusija tu neće stati. Sada nadziru istočnu Ukrajinu, jug Ukrajine i Krim, a u Transnistri su prisutni i kod zapadne Ukrajine. Više puta se o tome govorilo na ovaj ili onaj način Rusija se pokušava dokopati cijele Ukrajine. Smatram da je odgovor Zapada odgovor e, Europske unije po pitanju ruske agresije. Neću sada govoriti o separatistima u istočnoj Ukrajini jer e, te snage zapravo ne postoje. Dakle, Zapad je na rusku agresiju odgovorio vrlo mlako a rusko miješanje na Balkan, na središnju, središnju istočnu Europi. Dakle, kada se dimoplatski pregovara s Rusima, Rusi vjeruju da ste slabi. Oni su sila i mora ih se zaustaviti negdje u zapadnoj Ukrajini jer će vjerojatno ne samo Ukrajina, već i neke naše druge države članice se morati boriti na e, istočnim, e, istočnim dijelovima zapadne Ukrajine. Ne želim imati apokaliptičku viziju, ali čini mi se da velik broj kolega na tu temu govori u rukavicama, e, vrlo mlako, odlaze u Rusiju kako bi sklopili e, poslovne sporazume s Rusijom. Ovo je pitanje sigurnosti i obrane, ne ekonomsko pitanje. S druge strane, objavljeno je da će Rusija sa Srbijom u rujnu održavati vojne vježbe e, u zrakoplovstvu prvenstveno na rumunjskoj granici. Smatram da bismo morali izraziti zabrinutost zbog toga, ako je moguće čak i u ovom izvješću. To je zapravo svojevrsna nova provokacija gdje se radi oko granica Europske unije. Moramo podsjetiti Srbiju da ona želi postati članica Europske unije i da bi se zato Srbija morala podvrgavati zajedničkoj sigurnosnoj vanjskoj politici i zajedničkoj vanjskoj i obrambenoj politici. Ova druga zapravo i ne postoji u stvarnosti već samo na papiru i zato se Rusija i ponaša ovako kao što se ponaša. Nadalje, moramo se zapitati kako ćemo mi to sve priopćiti e, srpskoj vladi e, s obzirom na vježbe koje će se održavati na srpskom teritoriju. S druge strane, e, srpsko je zrakoplovstvo zrakoplovstvo koje obučava i oprema Rusija. Dame i gospodno, zaista mi je žao da e, zapadne države i Europska unija se zapravo nalazi u jednom defanzivnom stavu u odnosu na rusku provokaciju i na vojne aktivnosti u Ukrajini i drugdje u e, kibernetskom e, prostoru i u hibridnom ratovanju. A političke stranke i sklapaju e, poslove i nagodbe s Rusijom, uključujući i neke koje se daju financirati iz Rusije. Vidjeli ste na plenarnom zasjedanju gospodin Putin je dobio potporu različitih EU zastupnika. Još jedno, dame, gospodo, kada ćemo se mi konačno ustati i zauzeti čvrsti stav? Hvala, gospodine Frunzulica. Ako sam e, dobro razumjela, sad bi se gospodin Galer javio u svoje osobno ime. Da, imam nekoliko sugestija. Rusija i mi u OSS-u e, To je nešto gdje bismo mogli zapravo e, se pozvati. Morali bismo barem tražiti da dobijemo pristup svim relevantnim teritorijima, uključujući i Krimu. Zašto ne? Rusija je članica Europske organizacije za sigurnost i suradnju, te kao takva e, bi e, morala omogućiti da ako SS i neko njezino tijelo želi pogledati kakva je situacija na Krimu, da oni to zahtjevu trebaju udovoljiti. Isto tako, e, Vijeće Europe koje se bavi pitanjima ljudskih prava trebalo bi zatražiti pristup Krimu. E, Krim je u svakom slučaju e, pod nadležnosti Vijeća Europe bez obzira je li pripada Ukrajini ili Rusiji. Rusija je članica Vijeća Europe. Trebalo bi dakle da Vijeće Europe može poslati predstavnike će koji će ispitati situaciju na lisu mjesta. To bi ako ne već sigurnost, onda barem poboljšalo transparentnost. Još sam na nešto drugo mislio. E, pitao sam se je li Rusija proglasila formalno Budimpeštanski memorandum ništavim ostali potpisnici Ukrajina, Velika Britanija i Sjedinjene američke države bi mogle pozivajući se na Budimpeštanski memorandum zatražiti da se u tom formatu sastanu te da razgovaraju o otvorenim pitanjima. Pitam se ne bi li bilo dobro pozvati se najprije na Budimpeštanski memorandum a zatim zatražiti od tri druge potpisnice da od Rusije traže da se ispoštuje teritorijalni integritet e, Ukrajine. Možda bi to imalo čak i nekog smisla ovakvo pozivanje da budi meštanski memorandum. Hvala. Ne mislim da se itko drugi javlja za riječ, pa riječ ima izvjestelj Pašku. Hvala lijepa. Među vašim sugestijama mnoge su vrlo dobre i unjeću ih u izvješće. Moj je problem i taj je da broj riječi u izvješću je ograničen, pa ako stavite jednu riječ morate preskočiti neku drugu. Postoje neki aspekti o kojima sam htio pisati više, morao sam o njima pisati sažeto, neke sam stvari morao preskočiti. No sada, zahvaljujući amandmanima, mislim da s te stanovište ipak imamo neki manevarski prostor. Slažem se, moram više pozornosti posvetiti nuklearnom naružanju. E, Putin je sam e, rekao, znate da je razmišljao da poveća razinu uzbunjivanja ruskog nuklearnog arsenala. Drugi pa kaže da Rusija ima pravo na to da u e, razmjesti nuklearno naoružanje na Krimu. To kažu neki ruski dužnosnici. Prema tome trebamo e, s dužnim poštovanjem obraditi pitanje nuklearnog naoružanja. Evo, ponovno se javlja pitanje Tatara. Ana Gomež pitala se odustajemo li mi od drugih stanovnika, e, bavimo se toliko Tatarima. A da, s druge strane, to je ukrajinski teritorij, ne možemo se boriti da damo Ukrajincima nešto što oni sami aktivno ne rade. Ali ovdje moramo zaista uzeti u obzir ostatak stanovništva, naročito stoga što je Putin izdio argumente u kojem rekao da mi smo na Krim poslali vojne obavještajce E, međutim, oni su bili u okviru kvote od 20 tisuća koliko ih možemo poslati u Sevastopolj, pa smo dakle, e, pa je to sve dakle pravno utemeljeno. Da, ali što je s pripojenjem Krima? On je rekao da se zasnivao na ispitivanju javnog mnjenja, te da je načinio sve prema želji stanovnika. Ne moramo se sada pozivati na e, slične primjere u povijesti kada bi stanovnici odlučili jedno, a e, onda bi se dogodilo nešto drugo. On smatra da on postupa prema u skladu s pravom, a mi ne. Moramo isto tako lučiti ono što se dogodilo i što će se dogoditi s Gruzijom. 2008. godine u Bukureštu te su zemlje tražile akcijski plan za članstvo. On im nije dan, ali su mu, su u jednom času obećali članstvo. Putin je tada e, rekao da želi spriječiti e, taktičku stranu i onda je on odlučio da te dvije zemlje fizički, ali fizički a, osakati kako jednostavno ne bi udovoljile kriterijima za ulazak u NATO savez. A naša reakcija je, a ne možemo vam pomoći, niste članovi NATO saveza. To su dakle pravne i moralne dileme što ih mi imamo u tom smislu. Slažem se da se moramo pozabaviti pitanjem Gazproma i e, ekonomskim aspektima toga koliko sam ja čuo, Rosnjev je od Gruzinaca već kupio postrojenja ukapljenog plina u potiju. To e, ne znam izvjesno, moram provjeriti, ali e, stvari se kreću malo i u tom pravcu. Daješ, e, da. Jedini problem koji sam htio naglasiti jest da Turska, bez obzira na to kakvu politiku sada vode, ipak su ključna zemlja za borbu protiv Daesha. Hoćemo li mi iskoristiti pune potencijale Turske, ovisno o tome hoću li nam oni dopustiti da u potpunosti imam pristup njihovim potencijalima. Dakle, nisam tu bio veliko velikodušan, jednostavno sam htio na to ukazati i htio sam također ukazati da na Crnom moru postoje dvije vrste prijetnje. Daješ s jedne strane putem Turske, te tradicionalna opasnost koja dolazi od Rusije prema Ukrajini i Krimu. I jedno i druga prijetnja dolaze u isto geografsko područje. Gospodine Taran, hvala vam na primjedbama. Gospodin Taran je rekao da moramo povesti istragu u one dijelove teritorija koje nisu pod nadzorom. To je točno, ali e, to me sjeća jednog starog vica, radio Erevan, gdje je jedan od e, jedan slušatelj pitao sovjetskog znanstvenika e, koliku plaću prima sovjetski radnik. A odgovor je bio zašto ubijate crnce u Sjedinjenim američkim državama. Ovdje smo nešto eh, nekako radimo da želim se uzrujati, da i dobit ću više ako se uzrujavam nego li ako se ne uzrujavam. Dakle, poruke koje šaljemo i ta E, stav ne smijemo uzrujati Ruse, ako to učinimo napravit će nešto ružno. Oprostite, ali oni su već napravili nešto ružno, a da mi pritom nismo ništa napravili. Dakle, slažem se u osnovi i to će biti moja zaključna primjedba. Slažem se da problem postoji, jer e, Minsk 2 je o Donbasu i Lugansku, ali za sada ne postoji ništa gdje se poziva na Krim kao takav. Imamo sankcije i nepriznavanje koje će dugo ostati takve. Ali istovremeno ruske će snage ostati i dalje tamo i praktički koristiti Ukrajinu kako im bude po volji. Dakle, unutarnjeg rješenja nema, osim ako ne dođe do nečeg vrlo snažnog. nikad se ne zna. Razgovaramo s liderima koji otvoreno se poziva na nuklearne prijetnje. O tome treba zaista porazmisliti. Obećavam da ću još jednom razmotriti sve ove e, točke o kojima ste vi govorili. Hvala još jednom na vašim sugestijama. Obećavam da ću napraviti što bolje izvješće bude mogao. Ja bih samo još nadovezala se na dvije stvari. Jedna je svakako sporazum Minsk 2 i Krim. Sjećam se da je oko Majdana mnogo se čulo od e, stanovništva koje govori ruskim da ne prihvaćaju nikakvu rusku uključenost, prisutnost na tom teritoriju. da nakon stupanja na snagu antikliničke, zapravo je prva odluka koja je donesena bila da se produži sporazum o Sevastopolju i ruskoj floti koja je ondje locirana. I još jedna stvar što se tiče Gruzije. Ondje bismo mogli biti suočeni sa stvarnim problemima Dakle, to bi svakako trebalo vrlo brzo provjeriti. No ono što sam sigurna je da nakon pada prethodne vlade sa svojom strankom da je došlo do nekih e, tajnih zamjena i koliko znam, zamjenik ministra obrane koji je odgovoran za pitanja NATO-a je iz buduće nacionalne stranke. I to je, vjerujem, razlog za brigu, jer to također znači povećanje ovog područja utjecaja. Posjetili bih vas da je rok za podnošenje amandmana 23. ožujka u 12 sati. A sljedeće razmatranje biti će 16. travnja nakon usvajanja odboru AFED. Hvala vam na vašem prisustvu danas. Podsjećam koordinatore da sutra imamo prošireno zasjedanje predsjedništva u 9, a u 10 sati se nastavlja sastavnak prema dnevnom redu. Hvala.